Good afternoon, ladies Dobar dan. Započinjemo podnevni sastanak odbora Ekon. Zadovoljstvo mi je pozdraviti podpredsjednika Dombrovskisa s kojim ćemo voditi strukturirani dijalog i to drugi put ove godine. Kratki podsjetnik za vas. Strukturirani dijalog uključuje teme financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala. To je dio portfelja kojim se bavimo tijekom današnjeg dijaloga. Dakle, podsjećam vas e, ljubazno da se držite tih tema tijekom postavljanja pitanja. Sada ću predati riječ predsjedniku kako bi nam održao uvodno izlaganje i podsjećam kolege da imaju po pet minuta za pitanja e, na koja će potom dobiti odgovor, a u slučaju da vam preostane vrijeme možete se kasnije drugi put javiti za riječ, međutim molim vas da mi to date do znanja kako bismo djelovali u skladu s rasporedom i sada bez duljenja predajem riječ predsjednikom. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, e, želim vam zahvaliti na pozivnici i prilici da vam kažem nešto više o radu komisije na tome da europski financijski sektor osnaži, učini integriranijim i dinamičnim. Od kada sam se posljednji put pojavio pred vašim odborom, mi smo se fokusirali na sljedeće ciljeve. Dovršiti do 2019. uniju tržišta kapitala, upotpuniti dijelove koji nedostaju u bankovnoj uniji, te stvoriti optporni okvir za naš financijski sektor. Na ovome smo radili u svojim zemljama i s međunarodnim partnerima kako bismo osigurali ravnopravne uvjete za europske banke. Izazovi u našim zemljama i u inozemstvu od nas zahtijevaju da brzo djelujemo. Jučer su počeli pregovori o Brexitu, a e, polako se približava dan kada će europski najveći financijski centri polako napustiti EU27. Unatoč gospodarstvu koje raste i dalje imamo izazove koji, koji sporavaju trenutni oporavak. Ti izazovi uključuju visoke razine duga, slabu rast produktivnosti i nedostatak dugoročnog ulaganja u, pos, u poduzeća infrastrukturu. Zbog toga je potrebno obnoviti naše napore kako bismo dodatno integrirali europska financijska tržišta. Bez Ujedinjene kraljevine europska tržišta vlasničkih vrijednosnih papira i dalje čine 15% globalne tržišne kapitalizacije. Međutim, sektor ne može ostvariti puni potencijal zbog fragmentacije. Dakle, kako bismo ostvarili e, snažniju, sigurniju i inovativniju, e, snažniji, sigurniji i inovativniji financijski sektor, moramo dalje, dalje integrirati naša financijska tržišta. Također, financijska tržišta moraju biti spojena kako bi pomogla poduzećima u Europi da rastu, budu produktivnija, stvaraju radna mjesta i tako dalje. Također, važno je da budu inovativna jer veća baza da e, klijenata omogućuje nam da iskoristimo e, prilike i eksploatiramo velike podatke i male tržišne niše. Jedinstveno tržište financijskih usluga bi pomoglo našim gospodarstvima i također pomoglo financijskom sektoru da prebrodi krizu koja bi mogla nastati zbog odlaska Ujedinjene kraljevine. Mi imamo dva velika projekta, to su Bankovna unija i Unija tržišta kapitala i računamo na vašu podršku E, pri, njihovoj uspostavi. Za početak nešto o Uniji tržišta kapitala. Zahvaljujući vašem trudu, nedavno smo ostvarili napredak s našim akcijskim planom za izgradnju jedinstvenog tržišta kapitala. Prije tri tjedna smo postigli dogovor o sigurnoj i transparentnoj sekuritizaciji. Čestitam Polu Tengu i Otmaru Karasu na postignutom sporazumu. To je doista jedan korak naprijed kako bismo živjeli tržišta sekuritizacije i otključili 150 e, milijardi eura zajmova za kućanstva i poduzeća. Želim zahvaliti Sirpi e, Pjetikainen na njezinom radu i postizanju političkog sporazuma o pravilima za jačanje fondova za poduzetnički kapital i socijalno poduzetništvo mi mobiliziramo do 400 milijuna eura iz proračuna Europske unije za paneuropski fond fondova za poduzetnički kapital. Radi se o iznosu od 1,6 milijardi eura. Pozivam Europski parlament da upotpuni službene postupke kako bi kućanstva i poduzeća mogli brzo e, dobiti koristi od ovog fonda. Unija tržišta kapitala je sada na sredini programskog razdoblja i uspjeli smo ostvariti dvije trećine ciljeva iz akcijskog plana iz 2015. Sada trebamo dodatno graditi na postignućima i povećati svoje ambicije za integracijom e, tržišta kapitala do 2019. E, nadamo se da ćete podržati naše predloženo djelovanje koje smo najavili u e, reviziji sredinom programskog razdoblja. Primjerice želimo E, dodatno olakšati uvjete za male i srednja poduzeća koja traže financiranje na javnim tržištima. Također želimo promicati dosljedan nadzor diljem Europske unije. Održali smo javne konzultacije o europskim nadzornim tijelima i primili više od 220 odgovora od raznih dionika. Također razmišljamo o okviru za licenciranje i takozvani pasporting za financijske tehnologije. Želimo imati inovativna poduzeća poduzeća koja rastu u okviru jedinstvenog tržišta ostaju u Europi, a konkurentna su globalno. Također želimo podržati zeleno financiranje i rastuće tržište zelenih obveznica. Naša stručna skupina priprema savjete o integraciji e, načela održivosti u financijsku regulativu, a daljnje djelovanje slijedi u prvom kvartalu 2018. Također imamo zakonodavne prijedloge iz prvotnog akcijskog plana, primjerice okvir za pokrivene obveznice i sve europski proizvod osobnih e, mirovina. I tu također računamo na vašu podršku. Drugo što se tiče osnaživanja našeg financijskog sektora. Proteklih nekoliko mjeseci smo iznijeli nekoliko prijedloga koji se odnose na tržište derivata. Oni čine srž naših financijskih tržišta i na njih otpada, otpadaju stotine bilijuna eh, eura. Prošlog studenog smo podnijeli prijedlog eh, za sanaciju i oporavak središnjih drugih ugovornih strana, takozvanih CCP-ova, i htjeli smo da, da eh, nadležna tijela imaju sve alate koji su potrebni za djelovanje u slučaju propasti središnjih drugih ugovornih strana. U e, početkom svibnja smo također započeli reforme kako bismo e, olakšali zahtjeve za izvješćivanje kada je riječ o transakcijama s OTC derivatima. To će pogotovo biti korisno za nefinancijske e, druge ugovorne strane. Također imamo, osiguravamo tri godine za razvoj tehničkih rješenja za mirovinske fondove koji sudjeluju u središnjem poravnanju. Prošlog tjedna usvojili smo ciljane reforme za nadzor središnjih ugovornih strana kako bismo očuvali financijsku stabilnost i predvidjeli nadolazeće trendove. Sve više i više transakcija E, koje, uključuju derivate, e, uključuju i poravnanje od strane malih CCP-ova, a Brexit tu predstavlja jedan novi izazov u načinu na koji nadziremo CCP-ove. Naši prijedlozi uključuju jedan sveeuropski pristup nadzoru CCP-ova i sustav dvostrukog nadzora sistemski važnih CCP-ova iz trećih zemalja u slučaju krajnje nužde kada je potrebno osigurati i sačuvati financijsku stabilnost, tijela također mogu od pojedinih CCP-ova od sistemske važnosti tražiti da imaju poslovni nastav, nastan unutar Europske unije i računamo na vašu podršku kako bismo mogli brzo napredovati u pogledu ovih dosija. A sada nešto o bankovnom sektoru. Pozdravljam činjenicu da Gunnar Hokmar i Peter Simon rade na bankovnom paketu kojim želimo ojačati našu otpornost i otpornost banaka Europske unije. Prošle godine, e, prošli tjedan, e, države članice su postigle sporazum o, vrlo, o dva veoma važna dijela ovog paketa. Prvo, složile su se oko hijerarhije bankovnih kreditora, što će nam omogućiti, što će omogućiti većim bankama e, da budu otpornije i da imaju takozvani bail-inable dug. Drugo, imamo prijelazne odredbe za MSF i 9 i za moguće velike izloženosti. To će nam omogućiti da smanjimo potencijalni negativ učinak na bankama na banke. Nadamo se da će Europski parlament brzo djelovati kako bi prvi elementi paketa stupili na snagu do kraja 2017. U budućnosti želimo postići sporazum i finalizirati reforme Bazela. Nesigurnost vezana uz novi okvir ne bi trebala dugo trajati jer to nije dobro za financijski sektor. I također treba dovoljno uzeti u obzir e, e, osjetljivost na rizik i poštovati specifičnosti Europske unije, pogotovo primjerice način na koji se financiraju stambene e, nekretnine u Europskoj uniji. S obzirom na broj reformi koje smo proveli od početka krize, u velikoj mjeri smo poboljšali otpornost našeg bankovnog sektora i trebali bismo, zahvaljujući tome, izbjeći dalje povećanje kapitalnih zahtjeva. Što se tiče bankovne unije, bankovni paket Europske unije dio je širih napora za jačanje bankovnog sektora. Od krize smo već postigli puno toga. Nedavna sanacija španjolske banko Popular je pokazala da su postupci u okviru bankovne unije potpuno operativni. Međutim, naravno, također trebamo vidjeti kako ćemo dalje moći poboljšati sustav. Želimo Europu učiniti otpornijom na buduće velike gospodarske šokove, što znači da moramo do kraja potpuniti bankovnu uniju i također uključiti dobru raspodjelu rizika. Imamo dobar prijedlog za izgradnju EDISA, Europskog sustava za osiguranje depozita, međutim tu je potreban daljni napredak. Također kako bismo ojačali vjerodostojnost SSM-a, komisija smatra da treba brzo djelovati kako bismo imali dovoljno veliki i dostupan zajednički backstop. Da zaključim, trenutačni oporavak prilika je da konsolidiramo svoje stajalište suočeni sa izazovima e, koji nas čekaju. Sada je vrijeme da dovršimo ono što smo počeli, pojačamo rad na financijskoj stabilnosti i integraciji, te da dovršimo rad na bankovnoj uniji i uniji tržišta kapitala. Hvala vam na vašim napomenama. Sada prelazimo na pitanje klubova zastupnika. Prvo pitanje dolazi iz EPP-a, gospodin Matičelo, imate pet minuta. Hvala povjereniče. Postavit ću vam pitanje, a nakon toga ću vas, od zatražiti informaciju zahvaljujući bilješci koje su dobili svi moji kolege. pitanje je sljedeće. Što se tiče imovine u računima banaka, klijenti su u tome izravno sudjelovali. Prema nekim podacima od 2030. do 2017. godine trošak tekućih računa se povećao za više od 17%, Sto 115 e, u prosjeku na 130 tisuća eura. E, i bez obzira što nije došlo do bail na svejedno su dakle platili potrošači. E, smatrate li da je ispravno da se taj trošak plaća, da ga plaćaju štediše? Ne mislite li da bi se trebalo učiniti nešto kako bi se smanjio trošak prilagodbe tekućih računa koji se sve više povećava u svim zemljama Europske unije. Neke banke traže e, da se e, tako štediše e, postupe, to je neka vrsta e, poreza na bail-in. Je li ispravno to koristiti općenito uzevši? Osim toga, prije nekoliko dana poslali smo vam pitanje s potpisom preko 40 kolega kako bismo tražili vaš stav vezano za potrošački kredit. To je proizvod koji se jako e, potroširio po Italiji E, ima vrlo nizak stupanj rizika. Bez obzira na nizak stupanj rizika, jednostavno e, e, se već 85% posto stoji kao mogući rizik. Tražimo da se ta stopa rizika E, taj stupanj rizika svede na 35% jer će to omogućiti da se ponovno pokrene gospodarstvo. Hvala. U redu, hvala vam na pitanju. Zapravo bilo je to nekoliko pitanja. Prvo što se tiče tekućih računa i, vezanim, i vezanih troškova. Rekao bih da postoji nekoliko faktora koji su odgovorni za povećanje tih troškova, a to uključuje i opće okruženje niskih kamatnih stopa u kojem trenutačno djeluju banke, čime se pokušava što donosi se i povećanje određenih naknada. To se odražava i na troškove vezane uz tekuće račune. Mi sada analiziramo kako možemo poboljšati uslugu za klijente i to u našem akcijskom planu za financijske usluge. To se odnosi na prekogranične usluge, na bolju usporedivost različitih proizvoda, što bi omogućilo potrošačima dostupnije informacije i usporedbu raznih troškova, odnosno naknada između različitih banaka i također potrošači bi saznali koliko dakle drugi naplaćuju naknade te bi mogli zabrati financijske proizvode koji su za njih e, povoljniji. I bavimo se dakle time i u našem akcijskom paketu o financijskim uslugama. Zatim, što se tiče pitanja o Belinu, oko tog načela smo se složili kako bismo zaštitili interese poreznih obveznika, kako ne bi oni bili prvi koji moraju plaćati za pogreške bankovnog sektora. Postoje tu i mehanizmi za odgovornost menadžmenta i također i kaznene sankcije u okviru međunarodnog prava. Trebamo također poticati i profesionalne ulagatelje da nadziru banke u koje ulažu. Sve je to važan alat za društveno odgovorno poslovanje. Zatim što se tiče vašeg drugog pitanja o ponderiranom riziku za zajmove, mi smo primili vaše pismo koje ste nam poslali 14. lipnja. Trenutno e, na tome radimo. Prijedlog CRR je u Europskom parlamentu. Dakle, mi to i dalje analiziramo, analiziramo vaše pismo. Zapravo se radi o podacima, jer ponderiranje rizika, ponderiranje rizik se e, procjenjuje ovisno o riziku proizvoda. Dakle, treba vidjeti da li podaci podržavaju činjenicu da su određeni proizvodi manje rizični od drugih proizvoda. To dakle još treba vidjeti. Hvala. Hvala vama za SID Miligel. Zahvaljujem i pozdravljam potpredsjednika, hvala vam na vašem izlaganju. Imam dva pitanja. Prvo što se tiče vašeg izlaganja spomenuli ste reformu nadzora kako bi CCP-ovi bili puno snažniji i ja se slažem s vašim ciljem očuvanja financijske stabilnosti i sigurnosti za poduzeća, a pogotovo pozdravljam pragmatični ton na tiskovnoj konferenciji prošlog tjedna. Mislim da je važno imati veću, bolju suradnju između Bank of England i Europske središnje banke. Unatoč tomu i dalje me brine prijedlog, jer ostavljamo vrata otvorena za relokaciju CCP-ova iz Ujedinjene kraljevine u EU 27. Dakle, moja dva pitanja o ovome su sljedeća. S obzirom na da brojke pokazuju kako bi relokacija CCP-ova iz Ujedinjene kraljevine povisila troškove poravnanja i banke bi trebale imati veće kapitalne zahtjeve. Kako možete pomiriti, dakle, s jedne strane e, preseljenje banaka i veće troškove za gospodarstvo, i također vaš projekt za Uniju tržištu kapitala. S obzirom na političku prirodu dosijeja, morat ćete biti iskani posrednik ako želimo pronaći politički dogovor. To se morate temeljiti na objektivnim činjenicama kako bismo zaštitili financijsku stabilnost i financijske usluge, a ne samo na komercijalnoj koristi jedne države članice u odnosu na drugu. Druga napomena je nešto pomalo drugačije. Najavili ste nešto o E, održivom financiranju u okviru srednjoročne revizije CMU-a i sviđa mi se taj pomak u razmišljanju. Veliki investicijski ulagatelje, velike investicijske ulagatelje treba obeshrabriti od ulaganja u fosilna goriva. Zajmovi za zelenu infrastrukturu u bankovnom paketu treba, njima treba omogućiti e, veću fleksibilnost kada je riječ o kapitalnim zahtjevima i države članice trebaju više ulagati u zelenu infrastrukturu u okviru europskog semestra. Dakle, kako ćete se pozabaviti tim pitanjima? U redu, hvala još jednom. Dakle, imali smo dva pitanja. Jedno se odnosilo na naš nedavni prijedlog o CCP-ovima iz trećih zemalja, a drugo pitanje se odnosilo na održivo financiranje. Da počnem s prvim pitanjem. Smatramo da smo kalibrirali, prilagodili naš prijedlog kako bismo osigurali financijsku stabilnost, a izbjegli novu fragmentaciju tržišta za poravnanje i minimalizirali također učinak na poslovne subjekte. Imali smo naravno procjenu učinka koja je pokazala ono što tvrdimo. I po nama nadležna tijela, odnosno vlasti, mogu odlučiti, odnosno samo procijeniti, mogu li riješiti problem financijske stabilnosti uz pomoć dvostrukog nadzora. Moram reći da se mišljenja razilaze o ovoj temi i mogu tu navesti e, riječi dvaju kolega iz ovog odbora, što pokazuje zapravo kakva smo sve mišljenja primili. Markus Ferber nam je tvrdi da je komisija izgubila hrabrost i da ne trebamo analizu pojedinačnih slučajeva, već samo jedno pravilo, a to je da trebamo imati nadležnost, evropsku nadležnost u Europskoj uniji. I imamo case Winburn prema koja kaže da potpuno suprotno da bi politika poravnanja poremetila tržište. Dakle, mišljenja koja smo primili su doista različita i mi smo svoj prijedlog u skladu s time pokušali i e, oprezno prilagoditi. Zatim što se tiče održivog financiranja i također uloge privatnog financiranja u ispunjenju ciljeva Pariškog sporazuma. To je doista važno za našu srednjoročnu reviziju Unije tržišta kapitala. Sada čekamo privremeno izvješće visoke eh, radne skupine na visokoj razini i konferencija dionika će biti održana, je održana 18. lipnja u Briselu. Očekujemo konačno izvješće u prosincu i namjeravamo tada E, dalje djelovati kada ćemo formulirati strategiju o održivom financiranju. Međutim, ako pogledate količinu ulaganja koja je potrebna kako bismo osigurali ispunjenje pariških ciljeva, odnosno da se zatopljenje ograniči na dva stupnja Celzijeva, jasno je da se to ne može učiniti samo sa javnim financiranjem, već da treba privući i privatne ulagače a upravo je to cilj ove vježbe. Hvala. Hvala lijepa, predsjedniče. I sada ću, e, dakle, ja postaviti pitanje u ime kluba ECR. E, kao što vjerojatno očekujete, ja ću se osvrnuti na CCP e, temu koju sam slijedila posljednjih osam godina i s obzirom na financijsku krizu G7 je upravo gledao na te aspekte vezane za svjetska financijska tržišta i točno je da je nekada sve bilo vrlo nejasno, a dodati transparentnost na e tržište izvedenica je nešto što je postao pravi norma i e, na što sam ponosna jer se to počelo primjenjivati u velikom broju jurisdikcije. Stoga me brinu prijedlozi od prošlog tjedna i nadam se da ćete me e, razuvjeriti da e, ovo što je komisija rekla o centralnom kliringu i mogućnost rada u okviru CCP-a, kako što kaže komisija, da je i dalje jaka a komisija e, želi davati, čini se, prednost e, središnjim bankama u odnosu na nadzor u okviru CCP-a. Daću vam primjer. Nacionalne nadležne vlasti i ESMA su odlučili da CCP može donijeti nadzornu odluku koju bilo koja središnja banka e, može na nju uložiti veto. E, I s obzirom dakle na e, to da na primjer se neka kolaterala odluči srezati e, primjerice ako se radi o mađarskom duhu, onda da bi pak Mađarska središnja banka mogla odlučiti da to ne načini. I tu će se odražavati na monetarne politike, a cijelog diljem svijeta. E, što nam možete reći o tome i e, kako bi takva pravila o financijskoj stabilnosti i sigurnosti trebala funkcionirati na razini e, središnjih i nacionalnih banaka. Dopustite mi najprije da vas uvjerim da je komisija uvjerena da će doći do dobro funkcioniranja svjetskih financijskih tržišta. Kada postoje rizik da na stabilnost eurozone ili Europe općenite, onda ne možemo zanemariti mogućnost takvog rizika i onda eurozona treba poduzeti odgovarajuće djelovanja. Vjerujemo da e, za donošenje odluka postoje svi potrebni zaštitni mehanizmi. Međutim, one banke koje izdaju e, trebaju, dakle, e, morate moći se sami izraziti, imati svoju riječ u tim pitanjima. Vratit ću se samo na jednu e, stvar, a to je u vašoj prezentaciji, odnosno u prezentaciji se kaže da bi prvenstvo imale središnje banke. Da li one smatraju da financijska stabilnost treba imati prvenstvo pred monetarnim politikama ili su one pak povezane međusobno i nema prvenstva? Moram reći da ESMA i središnje banke imaju i jedne i druge e, ulogu koju trebaju igrati u odlučivanju. To ne može biti samo jedna e, ili jedno ili drugo tijelo, jer e, ponekada oni moraju uzeti u obzir obe aspekte. A sada Ramon Tremosa u ime kluba ALDE. Hvala. Dobar dan, potpredsjedniče Dombrovskis i dobrodošli još jednom u parlament. E, dragi kolege, državni dug nije bez rizika i ne smijemo ga smatrati takvim u našim e, propisima. A e, nadzorno tijelo Europske središnje banke je tu ono koje nešto e, treba odrediti i da li ćete vi možda napraviti prijedlog u kojem ćete reći da državni dug e, ne e, povlači za svom rizik. S druge strane, postoji rizik da se državni dug nađe u rukama nekoliko domaćih posuđivača. Do toga je došlo u Italiji, do toga je došlo u Grčkoj i e, to predstavlja veliki rizik za bankovni sektor u slučaju krize. Pitanje je sljedeće. Komisija je spremna pozabaviti se ovim pitanjem e, tako što će e, velike izložene mm, kredite mm, da će ih povezati sa domaćim posuđivačima. O tome govorimo u bijeloj knjizi o produbljivanju ekonomske i monetarne unije, ali naša je bijela knjiga načinjena u dvije faze. U prvoj fazi jedna izravnija faza gdje smo više preskriptivni po pitanju toga što treba napraviti kasnije, a u drugoj fazi imamo mnogo otvorenije opcije i mogućnosti za države članice i druge dionike. Što se tiče vaše prvog pitanja, kratkoročno e, htjeli smo predložiti da se radi na evropskom e, državnom e, dugu i da se radi na sekuritizaciji. E, to je vezano e, e, i zato da se neće stavljati veliki teret i veliki rizik za državni dug. Dok u drugoj fazi više razmatramo koje su to europske sigurna aktiva govorimo o optimizaciji i o regulatornom tretmanu državnog duga. Dakle, o tom pitanju svakako govorimo. Što će tiče e, državnih izlaganja, izloženosti e, kredita, Ono što mi sada predlažemo nisu ograničavanja rizika, već predlažemo da imamo e, državne obveznice koje su e, zajamčene. Banke bi tada e, mogle njih kupovati a da istovremeno ne bi bile izložene državnom dugu jer na taj način e, bi se stvorila mogućnost za kupnju od strane europskih banaka što bi moglo omogućiti diversifikaciju. Imam 30 sekundi, 30 pitanja, ne 30 sekundi. Hvala na ovim odgovorima ali zanima me e, vaše mišljenje o pitanjima koje sam ranije postavio, a to je je li e, državni dug e, aktiva koja u sebi ne nosi rizik. Ne želim stvoriti nikakvu zbrku jer se radi o jako osjetljivom pitanju i zato ne bih htio improvizirati odgovor. znamo mm, kakva je sadašnja situacija koja mm, zato vezuje nultu stopu rizika. Ako stavimo nultu stopu rizika uz državni dug, mm, mi smo u našoj e, bijeloj knjizi rekli da je potrebno imati financijsku stabilnost e, za e, slučaj da se neke zemlje nađu u toj situaciji. Dakle, ako svi krenemo od nule, trebali bi smo procjenjivati <clears throat> mogućnost e, rizika. Budući da nitko ne počinje od nula, moramo znati kakve financijske implikacije e, to snosi i upravo to stoji u našoj bijeloj knjizi. E, gospodine Tremoza, uvjeren sam da ste dobili kratak odgovor u okviru pet minuta koje ste imali. Gospodin Papadimulis, znam se da sam dobro izgovorila vaše ime. Jako e, dobro. Hvala. Gospodine Dombrovski, molim stavite slušalice jer ću govoriti grčki. Dobrodošli na naš sastanak potpredsjedniče. Čuo sam sa velikim zanimanjem da ste rekli da želite da se dovrši bankovna unija i unija tržišta kapitala. Međutim, bankovna unija u sebi sadrži i treći stup, EDIS, e a e, čini se da tu se uopće ne napreduje, iako je Europska komisija načinila prijedlog, ali uz prijedlog ide i jedan program i vremenski raspored. Gospođa Lagarde je podržala EDIS, e a gospodin Dragi je rekao da bez tog sustava jamstava bankovnih pologa e, se neće moći procijeniti sistemski rizici. Prema tome, neke države članice u vijeću žele da se Edisu ne žele da se to uvedi i jednostavno pokušavaju da vrijeme istekne. Što nam možete reći o tome eurozoni? Rekli ste da su ulaganje eurozonu e, premale, naročito kada se usporedi situacijom prije krize. Vi ste u jednom od vaših e, izvješća govorili o mogućim ulaganjima i pozvali ste se na zemlje kao što je primjerice Njemačka gdje je trgovinski višak vrlo velik. Također ste rekli da moramo povećati ulaganja u zemlje juga gdje su kamatne stope vrlo niske u odnosu s europskim prosjekom. Želim čuti vaše komentare o tome i zanima me hoćete li poduzeti neke inicijative u tom smislu. Hvala. Tu su dakle dva pitanja. E, prva o europskom sustavu jamstva bankovnih pologa. Da, osvrnuo sam se u tome u mojim uvodnim primjedbama i točno je da Bankovna unija ima tri e, stupa, od toga su dva e, već e, na snazi, dok je onaj o jamstvu bankovnih pologa onaj koji još ne, nije načinjen. E, moramo reći da je ovo pitanje za e, su zakonodavstve, dakle i vijeće i parlament koji trebaju riješiti. Naravno, mi smo s njima u kontaktu. Na vijeću se primjerice trenutno radi e, na informiranju i prilagodbi bankovnog sustava za rizike. E, oni koji predstavljaju veći rizik morali bi više izdvajati u taj sustav. A to se odnosi i na rad u Europskom e, parlamentu i na rad izvjestiteljice Ester de Lange. a moramo vidjeti i koliko se brzo stvari odvijaju s naše strane kako bismo dali podršku i olakšali taj rad. Drugo pitanje, pitanje je vezano za ulaganja. Tu se radi o čitavom nizu inicijativa. Neke od tih inicijativa na koje ste se pozvali su nove primjerice o našem e, e, bijeloj knjizi o produbljivanju e, monetarne unije govorimo o funkciji fiskalne stabilizacije gdje jedna od opcija govori upravo o jamcu sustava ulaganja gdje se jednostavno kaže da je ulaganje prvi rashod kojim se prestaje u slučaju krize, ali da istovremeno on predstavlja upravo ono što može omogućiti gospodarski oporavak, izlazak iz krize. Prema tome, <clears throat> radit će se na tome da se podrže ulaganja i u negativnoj ekonomskoj fazi. Prema tome, radi se o inicijativi koju smo mi izložili u našem e, E, u našoj bijeloj knjizi. A u Europskom fondu za strateška ulaganja, u kohezijskom fondu, e, da, e, to su sve stvari koje stoje na raspolaganju. Za Grčku postoji specifičan plan koji cilja otvaranje radnih mjesta i gospodarski rast. Dakle, specifično se govori o tome kako možemo dati potporu ulaganjima u Grčku. Dakle, mi se specifično bavimo ovim pitanjem. Hvala lijepa. Znam da puno vas ima puno pitanja. Bilo bi bolje a kada bi vaša pitanja bila kraća. Sven Giggle iz Zelenih ima pitanje. Hvala lijepa. Dobar dan, povjereniče. Baš kao i Nina htio bih eh, pohvaliti što što ste napravili na održivosti tržišta ulaganja. To ste bili obećali kad ste postali povjereni i to ste stvarno i napravili što je dobro. Međutim, moram s vama ovdje govoriti o manje e, manje e, lijepim stvarima vezanim za situaciju za Banko Popular. E, mislim da bi naša prav, naši pravni okviri za bankovnu e, uniju ovdje mogle doći u vrlo lošu, e, na lošu reputaciju. Naime, predostrošna kapitalizacija je rijedak primjer i e, da je legalna samo u veoma malom ograničenom broju slučajeva. Možete li nam povjereniče detaljno i napismeno obavijestiti e, zašto, odnosno jesu li ispunjeni svi preduvjeti za predostrožnu kapitalizaciju? Drugo, možete li nam objasniti iako predmet MPS već jako dugo traje, a pitanje dakle nenaplaćenih zajmova, da li je napravljena revizija vezana za e, kvalitetu da bismo se osigurali da je banka zaista solventna. I možete li nam objasniti reći da će svi ulagači e, dobiti nadoknadu bez obzira na to kakvog su imovinskog stanja. E, dakle, u MPS-u će svi to dobiti dok to neće biti slučaj sa Banko Popular. Kako možete španjolskim e, ulagačima objasniti da nisu u istoj situaciji kao italijanski ulagači. Hvala lijepa. Vi ste sada objasnili situaciju sa Monte dei Paschi di Siena s jedne strane i Banco Popular s druge strane. Dakle, e, dvije su banke slijedile dva različita postupka koji su predviđeni i jedan i drugi u slučaju pa- Monte di Paschi di Siena radilo se o e, i jednoj vrsti naknada e, predostrošnoj kapitalizaciji Banko Popular radilo se o sanaciji. U e, prvom slučaju banka ne smije propadati ili ne smije biti na rubu propasti a postoje određena ograničenja, a to su e, gubici ili vjerojatni gubici koje državne potpore ne mogu pokriti. I e, tu je e, načinjeno u slučaju Monte de Paschi di Siena a radilo se i o planu restrukturiranja u skladu s pravilima o državnim potporama. I e, tu, znači u slučaju tih e, dugova, te pasive, e, radilo se o ulagačima koji su e, koji su dobili kompenzaciju ako se radi o e, maloprodajnim ulagačima. Kad se pak radi o banko Popular, situacija je drugačija jer je SSM došao do zaključka da je Banko Popular banka koja propada ili je vjerojatno na rubu propasti, što znači da predostrožna kapitalizacija nije moguća, pa je e, to sve onda predloženo da ide na sanaciju. To je dakle velika razlika u ta dva slučaja. E, procjena SSM-a da je neka banka e, propada ili na rubu propasti, a što se tiče e, e, SSR-a, onda e, su se koristili recentni podaci. ako treba, daćemo sve potrebne informacije. A sada David Coburn u ime FDB-a. Hvala lijepa. Vi ste povjerenik za financijsku stabilnost. Možete li nam u tom svojstvu reći zašto ska unija želi povećati financijski rizik? Nedavno su načinjeni prijedlozi da Euroclearing ode iz Londona e, zbog toga što bi sistemski rizik mogao biti značajan. A u e, Londonu euro e, svakodnevno su u iznosu od 900 milijarde. rekli ste da će se neke stvari napraviti u krajnosti, samo u krajnjoj liniji, ali tko će to procijeniti? Govorite također o plaćanjima koja će u konačnici snositi E, sami klijenti. E, London e, vodi clearing ne samo u eurima, već i američkim dolarima, japanskim jenom i kineskim juanom. Zašto prijetite premještanje? Jer vi Znači, ovdje zapravo smjerate na vrlo procekcionističku i izolacionističku Europsku uniju. Na taj način pokazujete da ste protiv učinkovitosti e, slobodnog tržišta. E, drugi pak stručnjaci smatraju da će se jako loše odražavati na prekogranični promet, dok jedan američki stručnjak E, tvrdi da će takva situacija smanjiti e, e, potencijal za offset prevelikih izlaganja. A što se pak tiče reputacije eura u svijetu, prijedlozi komisije su zapravo korak unatrag. Pokazuje da komisija ne misli ozbiljno kada kaže da bi euro trebala biti referentna valuta u svijetu. Želim vas pitati što je tako osjetljivo u Europskoj uniji da je potrebna ovakva vrsta financijskog geoblokiranja. I zašto Europsku uniju, e, Europska unija toliko boji svjetskih tržišta? Molim vas, držite se i vi i svi drugi na dvije minute za vaša pitanja. Što se tiče prijedloga o središnjim drugim ugovornim stranama, dakle o CCP-u, ja sam u načelu već dva puta rekao koja je logika prijedloga komisije. I toga nema mnogo toga za dodati što se tiče razloga zbog kojeg smo donijeli taj prijedlog, kako smo ga izradili, kako procjenjujemo financijski rizik. i kako gledamo na moguće donošenje odluka. Tako da ću se osvrnuti samo na nekoliko konkretnih pitanja koje ste mi postavili. Kao prvo, tko donosi te odluke? Jasno smo to naznačili u našem zakonovnom prijedlogu. ESMA i Europska središnja banka su te koje će biti nadležna za nacionalne središnje banke. U slučaju europodručja to je Europska središnja banka, oni, one izdaju prijedloga, zatim Europska komisija odlučuje na temelju prijedloga tih nadležnih tijela. Kao drugo, različite brojke su kružile što se tiče mogućeg utjecaja. Vi ste spomenuli e, učinak na marže da bi se dakle, trošak mogao udostručiti a naša procjena učinka, koja je također javno dostupna, pokazuje da bi moglo doći do povećanja marža i to od 8 do 12%. Ponavljam, ne uvodimo e, politike u svrhu premještanja aktivnosti, e, automatski način. To je nešto ESMA i Europska banka mogu e, razmotriti u krajnjoj nuždi ako taj dvostruki nadzor ne pruža e, dostatne zaštitne mjere i ako nam ne omogućuje da na pravilan način riješimo financijske rizike. Vi ste spomenuli različite rizike, ali i sama koncentracija može dovesti do određenih rizika i to isto tako treba uvažiti. Ne želim govoriti umjesto komisije, ali derivative u jenu primjerice tu imamo jednu politiku vezanu uz e, lokalizaciju. Sljedeći govornik, unaprijed se ispričavam za izgovor, je gospodin Gerov Anemans. Ja ću govoriti nizozemski. Gospodine Prveniće, ako nemate ništa protiv. Htio bih se vratiti na ono pitanje gospodina Kobrna. Vi ste sada započeli sa revizijom uh, Unije tržišta kapitala. To je sada važnije nego uh, ikad prije. Kao što vidimo, Brexit se odvija pred našim očima i stoga je to iznimno važno. Što je sa načelom harmonizacije? Je li to nešto specifično li je to više nešto općenito? Vidimo da imamo sto i nešto milijuna ljudi koji rade u financijskom sektoru. Svi znamo da će doći do manjka produktivnosti i stoga me zanima zašto vi kao Europska komisija ne e, predvidite neke prijelazne mjere kako Unija tržišta kapitala bude prilagođena uvjetima pregovora o Brexitu? Zašto ne ubržate malo umjesto da pokušavate odugovlačiti s tim? Što se tiče pregovora o Brexitu. Kao što znate, tek od jučer su pokrenuti pregovori o Brexitu i postoji jedan cijeli prvi dosije koji se tiče prava građana, europskog proračuna, granice s Irskom. A onaj dio pregovora o Brexitu koji se tiče budućih e, dogovora o ovom sektoru izvršit će se tek nakon što se postigne dogovor oko ovog prvog dijela. Ali, neovisno o tome, s naše strane, sa strane Europske unije, moramo razmisliti o tome i razmotriti što će se dogoditi kada najveće sedište e, u financijskom smislu Europske unije e, bude izvan Europske unije. I naravno da mi temeljimo naš upravo na toj pretpostavci. Da će se to dogoditi. Činjenica da će najveće europsko financijsko središte se izmjestiti izvan okvira emira neće ništa promijeniti, to će ne biti tako i stoga moramo razmišljati na taj način i takav je ovaj prijedlog koji smo iznijeli. Hvala u ime EPP-a. A, imam još dvije minute, gospođo predsjedateljice. Dakle, ako sam vas dobro shvatio, vi ne isključujuće mogućnost da bi u okviru pregovora o Brexitu se mogli pokušati uspostaviti drugačije odnose s Londom i da ne gledamo na London samo kao na e, financijsko središte koje se izvan Europske unije. Dakle, e, u tom smislu e, ta mogućnost i dalje postoji u okviru pregovora s sa Ujedinom Dakle, London kao financijsko središte moglo bi zadržati e, bliske odnose s Europskom unijom kako bi mogli imati fleksibilan koncept, a ne da imamo koncept u kojem jednostavno se riješimo Londone i u potpunosti ga izuzmemo iz računice. Pa, prijedlog koji je pred vama nije prijedlog koji se specifično tiče jedne države članice. Dakle, taj je prijedlog, prijedlog koji se tiče središnjih e, drugih ugovornih strana u trećim državama, a može će doći i do e, različitih implikacija e, što se tiče dualnog nadzora za TCP-ove u Jedinoj kraljevini. Dakle, to nije prijedlog koji se tiče isključivo samo jedne države članice. I opet već sam objasnio zašto smo iznijeli taj prijedlog. Naravno, sada su zakonodavci o tome odlučuju, uključujući i Europski parlament. Hvala vam. A Gunnar Hukman će postaviti sljedeće pitanje. U ime PPA. Hvala vam. Hvala vam, pomeniče. Što se tiče revizije BRD-a i e, SRM-a i e, hijerarhije, želim vam reći da ću ja ovaj tjedan izraditi izvješće o tim temama, posebice o hijerarhiji u smislu rangiranja i onda ćemo pokušati ubrzati kako bismo zadržali jednako brzinu koje vijeće. Što se tiče vašeg uvodnog govora, ono što ste rekli. Rado bih se vratio na Uniju tržišta kapitala. Jer se trenutno odvija nešto vrlo važno. Naravno, to ne trebam ni spominjati. Imamo ovaj pregovore o Brexitu i stoga bi nama bilo zanimljivo čuti kako mislite da će Brexit utjecati na e, potencijal da razvijemo snažnu uniju tržišta kapitala, ali isto tako i kako gledate na rizik po pitanju financijske nestabilnosti kada se taj sustav podijeli, jer je London vrlo važan financijski grad, toliko važan da ne možemo niti zamisliti kako da nastavimo sa unijom tržišta kapitala u onom obliku u kojem smo ju zamislili prije nego što smo krenuli u pregovore o Brexitu. Dakle, bilo bi mi drago čuti kada biste mogli nešto više reći o tome. Hvala. Dakle, kao prvo, hvala vam na tom pojašnjenju što se tiče hjerarhije vjerovnika. To je doista vrlo dobra vijest jer se vijeće već dogovorilo oko tog dijela paketa o hjerarhiji vjerovnika i stoga će biti vrlo dobro kada bi se to ubrzo zaključilo i u Europskom parlamentu jer bismo onda bili na dobrom putu da završimo taj rad još ove godine. I to bi bankama zatim dopustilo da stvore e, dovoljne e, pričuve koje će se moći iskoristiti za eventualno spašavanje e, banaka. Što se tiče toga kako će Brexit utjecati na uniju tržišta kapitala, kao što smo i do sad naglašavali, Brexit će e, učiniti cijeli taj proces izazovnim, da stvorimo uniju tržišta kapitala, ali isto tako i važnim. Biće stoga još važnije nego dosad razviti e, uniju tržišta kapitala sa 27 država članica. To smo rekli i u sljedećoj reviziji Unije tržišta kapitala gdje smo rekli da, da želimo biti ambiciozni u našem radu i da želimo izraditi nove ideje, nove prijedloge u nekoliko novih područja. U svakom slučaju mi želimo ukinuti prekogranične prepreke unutar Europske unije kako bismo mogli e, poboljšati pristup financiranju, pregraničan pristup za poduzeće i kako bi, svi mogli u potpunosti iskoristiti potencijal jedinstvenog tržišta koje trenutno, nažalost, e, nije u potpunosti iskorišteno. Hvala vam. Hvala, imate još vremena ako želite nešto vratiti, ali ne morate. U redu. Sljedeće pitanje dolazi od strane socijaldemokrata. Gospodin Sant. Hvala vam, gospođo predsjednice. Dva pitanja što se tiče financijskih usluga. Pokušavamo periferne države članice potaknuti, ali vidimo da smo imali skandale, LaxLeaks i panamskih dokumenata. Imali smo kontroverze oko pranja novca, utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja. Imamo prijedlog o harmonizaciji poreznih sustava. Vidimo da će se više povećati tržišno natjecanje u financijskim uslugama i to će se pojačati sa Brexitom. A taj sektor je od ključne važnosti za Europsku uniju kako bi ostali konkurentni u okviru globalnog natjecanja. Pružatelji financijskih usluga moraju biti u jako dobroj formi, posebice kako se približavamo njih tržišta kapitala. Oni moraju imati vjerodostojnost i poštovanje. I ne smatrate li da nam treba nekakav eh, kodeks ponašanja što se tiče pružanja financijskih usluga? To ne bi se trebalo samostalno regulirati, već bi trebalo neko nezavisno tijelo nadgledati to sve i na europskoj kako bi sve bilo otvoreno i transparentno te pravedno. Zatim e, sektor osiguranja. Imamo i DD direktivu koju treba e, do veljače 2018. godine provesti. Tu imamo četiri delegirana akta vezano uz puni nadzor i upravljanje te e, provođenje postupaka u slučaju sukoba interesa ili izvješćivanja. Ti delegirani akti su obvezujući za države članice koje moraju 23. Eh, veljače, dakle 2018. godine ih eh, provesti, a dobno imamo velike posljedice na poduzeća. Komisija još uvijek nije usvojila ta četiri delegirana akta i stoga je malo vjerojatno da će tada na taj datum doista istupiti na snagu. A države članice nemaju niti dovoljno vremena da to provede do 23. veljače 2018. godine. Tu će biti jako velikih promjena u tom sektoru koji se prije svega sastoji od malih zadnjih poduzeća i to jednostavno je realistično što se tiče vremenskih rokova, te neće čelu razmjernosti moći e, biti ispoštovano. U državi poput mojoj Malti većina tih e, subjekata su mali subjekti ili poduzeća srednje veličine i mene zanima je li komisija svjesna tog vrlo ozbiljnog programa i hoće li odgoditi e, datum stupanja na snagu e, direktive IDD? Hvala. U redu, to je bilo vrlo sažeto pitanje. Opet, tu zapojemo dva pitanja. Jedno pitanje tiče se financijskih usluga, a drugo problema utaje izbjegavanja plaćanja poreza, a zatim još jedno pitanje u IDD-u. Da krenem prvo sa ovim prvim pitanjem. Postoji čitav niz inicijativa koje smo još spomenuli. Vi ste neke ispomenuli. Što se tiče oporezivanja, tu provodimo inicijativu OECD-a za borbu protiv E, smanjenje porezne osnove izmještanja profita i u nekim stvarima idemo i e, dalje od onoga što je odlučeno na razini OECD-a, te smo postavili ambiciozni e, plan za nas na europskoj razini. Radimo i na našim propisima za borbu protiv pranja novca. Primjerice, pitanje financijskih savjetnika, i posrednika. Oni su već sada e, podređeni propisima iz direktiva odbor protiv pranja novca, a mi smo predvidjeli da ćemo donijeti zatim i sljedeće korake, te ćemo tako povećati odgovornost e, tih posrednika i financijskih savjetnika e, kada se radi o agresivnom poreznom planiranju. I Dakle, taj prijedlog, njega ćete uskoro zaprimiti. Što znači da ćemo imati zakonodavnu inicijativu kako bismo e, povećali, pojačali taj sustav obveznog otkrivanja informacija vezano uz porezne planove kako bi se tu uklonile sve rupe u zakonu. A spomenut ću neke druge inicijative, primjerice prijedlog o E, izvješćivanju po pojedinim zemljama, te imamo reviziju isto tako direktive o borbi novca. Mnogo je toga dakle, u tijeku i kao što sam već e, rekao, imamo i postojeći okvir za e, korporativno upravljanje koje već sadrži neke zaštitne mehanizme i možemo još vidjeti kako te iste možemo i ojačati. Zatim, da prijeđem na drugi dio vašeg pitanja. Što se tiče provedbe direktive o raspodjeli osiguranja, delegirani akti koji se odobravaju moraju naravno biti u potpunosti u skladu s tom direktivom, budući da su sasvim dio iste, to moraju se odobriti i to mogu biti samo tehnički detalji i s njima se ne mogu mijenjati sami propisi. Sada trenutno pripremamo te delegirane akte na temelju e, tehničkog savjeta kojeg nam je pružila EIOPA. Tu su pripreme već e, uznapredovale i već nekoliko koliko tjedana očekujemo da ćemo dovršiti akte te surađujemo sa državama članicama kako bismo olakšali provedbeni proces delegiranih akata. I dakle, radimo sve što možemo kako bi se ti delegirani akti što prije usvojili i kako bi onda industrija imala dovoljno vremena da se na to pripremi. No mislimo da bi bio loš signal kada bismo odgodili datum stupanja na snagu e, direktive DDA. Imali smo rok od dvije godine, oko toga su se složili e, europski zakonodavci i to bismo trebali ispoštovati. Postoje neki problemi, ali to je i dalje realistično. Imamo zaštitne standarde za potrošače koje moramo provesti u razumnim vremenskim rokovima i usko surađujemo s Europskim parlamentom i sa državama članicama kako bismo olakšali proces e, nadzora i kako bi dionici što prije e, dobili tu pravnu sigurnost. Hvala. Samo da podsjetim zastupnike da imamo još e, samo nekoliko minuta, da imam četiri govornika i stoga vas molim da e, što kaže govorite maksimalno da postavite pitanje u roku dvije minute kako bismo skratili e, trajanje. Vi jeste, gospodine Hekmah, jeste. Evo sada ćemo vidjeti hoćete li se vi e, moći također natjecati sa gospodinom Hekmahom, gospodin Kircos. Hvala vam, imam samo dva kratka pitanja. Radi se na deregulaciji bankovnog sektora na razini administracije Europske unije. Kako vi, gospodine Prvniče, smatrate da bi Europska unija trebala reagirati zato što je nama potreban stabilni bankarski sektor, ali nam je potreban i bankarski sektor koji će biti globalno konkurentan. I stoga se čini kao da se moramo obračunati sa tim američkim izazovom. A druga situacija tiče se bankarskog sektora u Grčkoj. Po mom mišljenju taj sektor se sad oporavlja, ali sporo. A kako trebamo zapravo dinamični bankarski sektor kako bismo razvili gospodarstvo. Imali Europska komisija neke ideje, neke prijedloge, razmišljali o nekim inicijativama s kojim možemo ubrzati e, taj pozitivan razvoj grčkog bankarskog sektora. Hvala vam na tim pitanjima. Prvo što se tiče nedavnog razvoja u američkim državama. Što se tiče revizije Dodd Franka, kao što znate, nedavno je revizija objavljena, mi ju sada analiziramo i izbliza pratimo razvoj. Naravno, mi američkim vlastima govorimo da očekujemo da će oni e, dosljedno poštivati međunarodno dogodne standarde i pravila, pogotovo ona do kojih je došlo u bazarskom odboru, primjerice e, temeljna revizija e, trgovinskih knjiga i druge mjere. Primjerice, mi smo imali prošlog studenu isto tako, upravo tome jedan prijedlog, no moramo vidjeti što će se konkretno poduzeti zato što su to trenutno prijedlozi, a mi moramo vidjeti do kakvih će danjih razvoja doći u okviru američke administracije, potencijalno dakle, u kongresu i u senatu. i stoga trenutno ne znamo kako će se to, to stvarno razviti. Mi ne vidimo da je revizija dotpenka problem samo po sebi. Mi i sami sada uvodimo više profesionalnosti i sami vršimo neke ciljene izmjene, ali naravno to ne smije dovesti do deregulacije niti do kršenja međunarodno dogovorenih standarda. Zatim što se tiče drugog pitanja e, o razvojima u grčkom bankarskom sektoru. uključujući pitanje e, visokog omjera platovih zajmova. Tu treba reći da je to Eh, bio sam dio eh, programa podrške za Grčku. Ako se sjećate, na početku programa podrške imali smo određena sredstva koja smo stavili na stranu za dokapitalizaciju banaka kako bismo riješili te probleme u grčkom bankarskom sektoru i naravno mi nadziramo kako se tu stvari razvijaju izbliza. Smatramo da treba pomoći eh, grčkom gospodarskom oporavku, ali u jednom širem smislu. I zbog toga imamo i taj plan za gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta u Grčkoj, što smo također predložili 2015. godine, dakle na samom početku eh, programa za Grčku, a ako se ne varam, prošli tjedan, dakle nedavno, smo isto tako e, dali jedan pregled situacije, dakle gotovo dvije godine nakon početka tog programa, da vidimo koliko smo podrške pružili Grčkoj u okviru tog plana, primjerice, kako bismo olakšali apsorpciju e, europskih fondova. Tu smo pružili tehničku podršku, ali i financiranje unaprijed kako Grčka ne bi imala problema sa likvidnošću kada e, povlači europske fondove ili e, sredstva iz fonda EFSU ili iz nekih drugih financijskih sumenata. I, I dalje nastavljamo razvijati taj plan za gospodarski rast i radna mjesto u Grčkoj. Jasno je da je nama to zajednički cilj, da se grčka ekonomija oporavlja i da Grčka uspješno završi program a isto tako se želimo da se Grčka uspješno vrati na financijska tržišta. Hvala, Jakob von Weizsäcker u ime socijaldemokrata. Da, hvala vam, predsjedateljice. Jasno je da ću ja nastaviti sa ovim pitanjima o CCP-ovima. Politika lociranja. Ja želim pohvaliti prijedlog komisije. Mislim da je ovaj pristup koji se mene procjena rizika dobar, zato što se tu ne prejudicira ishod, već se kaže imamo li e, sustav za nadzor izvan e, jurisdikcije ili neke druge politike koje su potrebne, a sve to nam ovisi o riziku kojem treba upravljati. Mislim da je to dobar pristup. Također bih vam htio čestititi zbog toga što ste se odmaknuli od tog kolegija nadzornika do više detaljnog sustava nadzora za CCP-ove. To radite u vašem prijedlogu, ali ne idete s time dovoljno daleko. Naravno, taj pristup ima neke prednosti što se tiče naših vanjskih odnosa, ali isto tako i što se tiče upravljanja internim e, preljevanjima negativnih e, posljedica Europske unije. Zašto ne idete dalje od toga? Zašto za veće CCP-ove se ne pobrinete da doista imamo jednog jedinstvenog nadzornika, imate dakle tu onda, onda ESMU i SSM e, koji imaju nadležnost za to. A Kay Swinburne i ja upravo radimo sada na pitanju oporavka i sanacije banaka i postavljamo se pitanje trebamo li imati i jedno jedinstveno sanacijsko tijelo. Mene zanima što vi mislite o tome, jer naravno tada to nismo od vas očekivali kao prijedlog. Što se tiče tih pitanja, kao prvo, što se tiče dodatnih prijedloga za ojačavanje mandata ESME kada se bavi CCP-ovima iz trećih država. Taj prijedlog je tu i mi na to gledamo kao na važan dio ovoga ako se želimo pomenuti za dvostruki nadzor, onda moramo s Europske unije imati isto tako jedan pandan jednog pandana koji može raditi na nadzoru e, tih TCP-ova i sređih država. I stoga je jasno da nam treba taj prijedlog kako bismo tu osnažili mandat ESME. Spomenuli ste također da treba i e, interno osnažiti mandat ESME i da tu trenutno radimo na e, reviziji nadzornih tijela Na jesen ćemo izdati rezultate televizije. Trenutno smo u fazi održavanja javnih konzultacija. Imamo preko 220 e, javnih odgovora različitih dionika, a jedan od načina koje to možemo riješiti je to da to da imamo centralizirano donošenje odluka od strane nadzornih tijela, uključujući ESME, a o ESME više govorimo još i u našoj srednjoj viziji Unije tržišta kapitala. I naravno želimo imati e, konvergenciju u nadzoru. To je isto tako nešto što moramo riješiti ako želimo imati e, jednaku primjenu europskih pravila i e, europskih nadzornih praksa u cijeloj Europskoj uniji kako bismo se mogli pobrinuti da se pravila doista na području čitave Europske unije na jednak način primjenjuju i da ne postoji negdje e, manjkava razina nadzora samo zato kako bi se privukla određena poduzeća na to područje. Isto tako ste mi postavili pitanje zašto odmah ne idemo sve do kraja što se tiče jedinstvenog nadzornika. Pa tu postoji nekoliko čimbenika koje nas, nas ograničavaju, koje moramo imati na umu i mislim da dugoročno gledano je to nešto što možemo razmotriti. Kao prvo to su nacionalne fiskalne odgovornosti države članice dosta nerado predaju donošenje odluka e, u potpunosti nekome izvan samih država članica, budući da to može imati implikacije na njihovu fiskalnu politiku i nacionalna tijela žele zadržati snažnu e, kontrolu u postupku donošenja odluka, što je nešto, to je nešto što ne možemo promijeniti preko noći. Ali mi smatramo da treba ojačati europska nadzorna tijela i e, pobrinuti se da postoji konvergencija u smislu nadzora. Hvala i gospodin Bukat Balci je zadnji govnik u MPP-a. E Hvala vam. Želim spomenuti slučaj e, Banko Populara i reviziju ESME i spomenuti isto tako pitanje BRD-a. Jučer nam je gospođa Nui rekla ovdje u našem odboru da je kriza sa španskom Banko Popular, e, zbog kojeg je 7. lipnja došlo do sanacije te banke, pokazalo da nadzornim tijelima treba više ovlasti, barem kada se radi o slabim kreditima i nenaplativim zajmovima. Slažete li se tu sa gospođom Nui? Možemo li očekivati da će Europska komisija s budućim prijedlozima na to reagirati. Kao drugo, jedan element e, ove krize sa bankom populari je taj da se jako dovode u pitanje testovi izdrživosti. Kako je moguće da banka koja je uspješno prolazila test izdrživosti se zatim e, ni godinu dana kasnije proglasi bankom koja propada ili je na rubu propasti? a istodobno imamo e, dobar scenarij i snažn, snažn, španskog gospodarstva. Dakle, što je krivo sa testom izdrživosti. Zatim, što se tiče BRD-a, gospođa nije također jučer rekla da ona zajedno sa gospođom Lautenschläger je obavijestila Europsku komisiju o poteškoćama na koje su naišli kada se radi o e, ranoj intervenciji u okviru BRD-a a to ima naravno onda implikacije na CRR i na CRD. Što se tiče BRD-a, problem se javlja zbog toga što najčešće prerano ili prekasno e, donesemo mjere. I mene zanima kako komisija gleda na to. Hvala. Hvala vam na vašim pitanjima. Što se tiče prvog pitanja o NPL-ovima, o lošim kreditima. To je zapravo jedno općenito pitanje. Mi trenutačno radimo na Europskom akcijskom planu za nenaplative zajmove i jedan od smjerova u kojem smo krenuli uključuje nadzor, odnosno nadzorno djelovanje. I o tome ćemo i raspravljati sljedećeg mjeseca na Ekofinu. Što se tiče nekih detalja, kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, nakon prvog praktičnog slučaja sanacije banke trebamo se sastati i vidjeti koje su to praktične implikacije tog slučaja, koji daljni koraci su potrebni. A to a također treba i razjasniti prijedloge vezane uz SSM i nenaplative zajmove. I to ćemo svakako procijeniti dakle nakon postupka sanacije. Zatim što se tiče testa izdržljivosti, to ne mogu previše komentirati jer Europska komisija nije nadzorno tijelo za banke. Banko Popular je bila treća najgora banka 2016. E, tijekom procjene 2016. I jučer vam je gospođa Nui rekla koje mjere su poduzete tijekom inspekcija na terenu. I na kraju, što se tiče pitanja rane intervencije, Ovlasti rane intervencije imaju za cilj spriječiti sanaciju ili likvidaciju banke. Dakle, to je jedna važna interakcija između normalnog nadzora i rane intervencije, jer ovlasti za ranu intervenciju trebaju biti dostupne u okviru europskih pravila. Dakle, to je područje kojem surađujemo sa Europskom središnjom bankom i SSM-om, da bismo vidjeli kako se ta pravila mogu poboljšati. Hvala vam. Hvala sljedeće. Pitanje je iz kluba socijaldemokrata. Gospodin Tang, hvala vam i hvala potpredsjedniku na dolasku. SMU je počeo. Sada imamo srednju ručnu reviziju, tražimo novi smjer, a jedan od potencijalnih smjerova je da unija kapitala bude održivija imamo jednu dobru vijest. Komisija je posvećena tom cilju. Imamo i radnu skupinu, stručnu skupinu na visokoj razini koja doista radi punom parom i surađuje s komisijom. E, međutim, ponekad me zanima e, koji je konkretan napredak ostvarila komisija što konkretno može poduzeti. Primjerice, pitanje za vas je sljedeće. Možemo li očekivati smjernice od ESME? Imamo također i preporuke za, od odbora za financijsku stabilnost o objavljivanju financijskih e, podataka. Hoće li to komisija poduprijeti? Hoće li se pobrinuti da G20 podrži te smjernice, odnosno preporuke. Radi se o kriterijima koji trebaju biti e, operativni. Mislim da je to ključno. I također imamo i novo zakonodavstvo. Imamo paneuropski e, osobni proizvod za mirovine u europskom parlamentu smo uveli kriterije koje će biti dijelom tog proizvoda. I bio bi dobar znak da komisija e, dakle, inzistira kako bi ta vrsta proizvoda i unija tržišta kapitala bili održiviji. U redu, hvala vam na tim pitanjima. Što se tiče našeg rada na uniji tržišti kapitala. Naravno želimo da bude održivija i to je jedan od prioriteta kao što je i naglašeno u srednjočnoj reviziji Unije tržišta kapitala, a također ćemo nastaviti i rad koji je već napravila stručna skupina na visokoj razini u prvom kvartalu sljedeće godine. Već sada imamo privremeno izvješće te skupine 18. lipnja 18. srpnja imamo konferenciju na, visokoj razini, tijekom kojom ćemo raspravljati o, o dosadašnjim rezultatima. Što se tiče smjernica o ESG-u e i povezanim pitanjima, i fiducijarne ovlasti su povezano pitanje. Imamo obvezu lojalnosti i obvezu predostrožnosti koje su dijelom i kodificirane u zakonodavstvu EU o financijskim uslugama i imamo i također nekoliko elemenata u zakonodavstvu tijekom srednjoročne e, revizije smo najavili namjeru da pojasnimo fiducijarnu dužnost vlasnika i upravitelja imovinom i to može uključiti i ESG razmatranja ESG kriterija pri donošenju odluka. Zatim je tu bilo i pitanje o radnoj skupini o objavljanju podataka, informacija o klimatskim promjenama o klimi, skupina FSB. Mi smo uzeli u obzir prijedloge te skupine i smjernice koliko je to moguće i odgodili smo izdavanje vlastitih smjernica kako bismo uspjeli pročitati privremeno izvješće radne skupine FSB, te kako bismo mogli uzeti u obzir i e, uvrstiti zapravo koliko je moguće i njihove e, prijedloge. Što se tiče paneuropskog osobnog proizvoda za mirovine, sve europskog proizvoda osobnih imovina, to bismo trebali, mirovina, to bismo trebali donijeti do ljetne pauze i razmislit ćemo o tome da uključimo i mogućnost da pružitelji usluga uzmu u obzir ESG čimbenike. Dakle, jasno je da trebamo pojednostaviti te čimbenike, pogotovo kada radimo na zakonodavstvu vezanom uz uniju tržištu kapitala. Imam jedno spontano javljanje za riječ, e, dakle to će biti konačno pitanje. Imate jednu minutu. Gospodin Zarijanopoulos. Gospodine Dombrovski, spominjali ste Grčku i pomoć bankama. Dakle, i cijenu koju grčki narod mora platiti za razvoj. Europska komisija i vlade trebaju raspravljati o ulaganjima financijskoj stabilnosti i dugu. Vi ste zbog toga donijeli četvrti bailout program koji treba primijeniti. Spomenjali ste i stabilnost. No što to točno znači stabilnost na koju vi mislite? Onako kako ste vi opisali, to znači suficit od 3,5% do 2020. i 2% do 2020 i 60, 37 godina, što znači manje mirovine i manje plaće, po ne znam koji put, plaću 250 euro mjesečno i veliko porezno opterećenje za niže slojeve društva, također porezne izuzeća za velika poduzeća to također uključuje masovno otpuštanje zaposlenika i tisuća ljudi iz općina koji rade, imaju ugovore na određeno vrijeme i koji e, mogu očekivati otpuštanje. A što naši građani mogu očekivati od vaših politika, politika koje kreirate zajedno sa grčkom vladom? Prvo, trebam istaknuti da je svrha trećeg e, programa za pomoć Grčkoj obnoviti gospodarski rast u Grčkoj i također pobrinuti se da se e, grčko gospodarstvo oporavlja. Trenutačno svjedočimo upravo tome. prema našoj prognozi očekujemo da će e, grčko gospodarstvo rasti 2,1% ove godine i također da će gospodarstvo rasti iznad prosjeka Europske unije, dakle e, i više od onoga što predviđamo. Gospodarstvo se dakle oporavlja, e, nezaposlenost se smanjuje i isto tako obnovljena je financijska stabilnost. Smatramo da je sada važno E, zadržati taj smjer. Prvi neposredni korak uključuje e, dovršetak revizije drugog programa i također e, sljedeće pokrivanje financijskih potreba Grčke. Međutim, Grčku treba i pripremiti na to da se vrati na financijska tržišta kako bi mogla sama stati na noge, a ne ovisiti o financijskoj pomoći od Europske unije. Hvala. Zahvaljujem povjereniku što nam je posvetio danas e, vrijeme. Bili ste doista strpljivi, pogotovo s obzirom na dodatna pitanja. E, zahvaljujem vam na vremenu i trudu. Sada krećemo brzo dalje kako bismo gledamo dakle, na, treću, na sljedeću e, točku na dnevnom redu, a to je borba protiv nejednakosti kao sredstvo za poticanje otvaranja radnih mjesta i rasta. Dajem riječ izvjestiteljici za mišljenje Marisi Matijas. Hvala. ću <clears throat> što je kraće moguće, jer se ovdje radi o mišljenju i znate da nemamo puno mjesta kada izrađujemo mišljenje. Radi se o izvješću gdje se borimo protiv nejednakosti i e, gdje je odbor za zapošljavanje nadležan. Budući da zapravo e, taj mišljenje mora biti kratko, odlučila sam se usmjeriti na jedan od elemenata za koje mi se čini da je jedan od najvažnijih e, elemenata koji se odnosi na ulaganja, kako javna, tako i privatna ulaganja. Čisto je uzrok toga e, su socijalni problemi. Međutim, znamo da u životu nejednakosti trebaju biti često i uzroci i posljedice. Ono što dovodim u pitanje je uopće samo pitanje ulaganja, kako javnih, tako i e, privatnih. E, znamo da e, treba paziti na nejednakosti i isto tako moraju postojati minimalne norme koje se odnose na jedne od najvažnijih dimenzija nejednakosti, a to omogućuje da se bori protiv drugih nejednakosti u društvu. Čini mi se da ako se pokušavamo boriti protiv tabua eh, o javnim ulaganjima za borbu protiv nejednakosti, mislim da se nalazimo pred vrlo značajnim izazovima koje se odnose na osmišljavanje javnih politika. To je ono što taj dio koji se odnosi za na, nas, e, a manje na onaj koji se odnosi na e, privatne ulagače. Zato sam se to usmjerila na ovaj dio. U svakom slučaju otvoren se vaše prijedloge. Hvala. Gospodin Burkat je prvi. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedateljice. Kratko ću preuzeti riječ. Naš izvestitelj u Svijeni, gospodin Matošelo nije ovdje u dvorani, ali ipak nekoliko misli bih vam htio iznijeti u ime pp Kao prvo, naravno, želim eh, zahvaliti Marisi Matijas na njenom radu Mislim da je ona ovdje bila vrlo sažeta i kratka, ali kad je to doista i pozitivno, iznijela je svoje razmišljanja u nacrtu mišljenja. Ono što sam ja odmah primijetio pri čitanju tog mišljenja je to da se trebamo postaviti pitanje o kojoj vrsti nejednakosti ovdje uopće govorimo. Zato što smo u proteklih nekoliko mjeseci vidjeli da se odvija šira rasprava o toj temi nejednakosti. Po mom mišljenju, ta rasprava postaje sve veća, sve snažnija i naravno da se moramo na kraju krajeva postaviti pitanje kako da mjerimo nejednakost. Dakle, postavlja se pitanje koje ćemo kriterije za e, mjerenje nejednakosti koristiti. I kao drugo, kod toga da je nezaposlenost e, ključan problem. Da, naravno da je nezaposlenost veliki problem, ali onda u okviru ove rasprave moramo raspraviti o tome što zapravo potiče stvaranje radnih mjesta. U Njemačkoj se kaže da je ono što je socijalno, sve ono što stvara rada mjesta. I možda, možda možemo to imati na umu. Hvala e, Marisi Matijas na njenom prijedlogu, svakako ćemo o tome još raspravljati. To je važna tema i zbog toga sam ih htio kratko preuzeti riječ. I zahvaljujem vam, gospođo predsjedateljici. U kluba socijaldemokrata, gospodin Ivan, ali njega ne vidim, sljedeći Onda na redu je gospodin Tramosa kojeg također ne vidim i gospodin Ozok je ovdje. Gospođa Matijas, hvala vam na ovom predloženom tekstu. Podsjećam vas ipak da e, naš klub ECR ima puno rezervi i jako sumnja u postavke vašeg izvješća. E, naravno, e, dijagnostički gledano, to je ispravno jer e, vi pravilno dijagnosticirate probleme i kako mladi ljudi teško nalaze posao. Isto tako različite vrste ugovora koji su zapravo smeće od ugovora, to također stoji a govorite također i o ulozi sindikata i tome da oni promiču prava radnika. To je ispravno i to već znamo. Međutim, kada govorite o rješenjima, vi jedino predlažete da se prošire nadležnosti Europske komisije po pitanju nadležnosti u socijalnoj politici. Što se tiče pak e, rodinnog dopusta i e, naknade za nezaposlenost u Europi i direktiva o uvjetima rada u Europi. Na prvi pogled radi se o instrumentima koji djeluju jako dobro i ispravno. Međutim, javlja se puno sumnja ako ih proučimo puno više u detalje. Možemo se pitati hoće li te mjere biti učinkovite, te mjere koje se poduzimano na nacionalnoj razini. E, može li se to bolje napraviti na europskoj nego na nacionalnoj razini? Sumnjam u to jer se na nacionalnoj razini bolje poznaje situacija. E, poljska je vlada pokrenula vrlo široki program potpore obiteljima koji imaju više od jednog djeteta i zahvaljujući tome jako se poboljšala materijalna situacija mnogih obitelji te su e, poboljšane situaciju mnogih društvenih slojeva koji su do sada bili na marginama. Sumnjam u to da se situacija može poboljšati intervencijom na europskoj razini. Osim toga i sam autor smatra da europski semestar nije igrao ulogu koji je trebao u tome da se otvore jednake mogućnosti. Drugim riječima nije dao očekivane rezultate. E, zašto dakle predlažete više usklađenosti na europskoj razini, a e, istovremeno uopće se ne ulazi u e, rezultate koje je ostvario pilot projekt? Skepticizam koji da je moj klub odrazit će se u mišljenju eko, ovom, e, u odboru ekona. Koliko vidim, nema nikoga iz klupa Alde. Onda u tom slučaju idemo na sljedećeg govornika, gospodin Lambert iz Zelenih. E, pozdravljam vas u ime našeg izvjestitelja u sjeni, gospodina Lamberta, i samo želim reći da u načelu pozdravljamo činjenicu da imamo ovo mišljenje i želim također naglasiti da je stvaranje radnih mjesta doista snažno naglašeno u mišljenju, iako se ne slažem da sve što stvara radna mjesta je socijalno. Dakle, ropstvo bi po toj logici također bilo u skladu s tom definicijom, pa trebamo biti oprezni kada koristimo tu e, rečenicu koja se često to se često govori, koristi u njemačkom. U mišljenju bismo se trebali fokusirati na svoje nadležnosti i brojne stvari koje se spominju u mišljenju, naš odbor za njih nije nadležan. Dakle, ako se zapitam, imamo, jesmo li nadležni, na primjer, za e, elemente iz izvješća odbora EMPL, jesmo za borbu izbjegavanja plaćanja poreza protiv izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje, što omogućuje javna ulaganja i razumnu potrošnju, a istovremeno doprinosi i ograničavanju nejednakosti. Drugo područje, ako je raspodjela dohotka nejednaka, onda ćete imati bogatije ljude koji mogu ulagati u financijska tržišta, što zapravo na svoj način doprinosi financijskoj nestabilnosti i postoji dakle još jedna veza između nejednakosti i financijskog sektora. I konačno odgovorni smo i za politiku tržišnog natjecanja, a ta politika može igrati važnu ulogu u snižavanju cijena, a istovremeno također pomaže potrošačima da dobiju vrijednost za novac, što pogotovo pomaže onim slabijim potrošačima manje kupovne moći. Smatram da bismo trebali imati amandmane koji snažnije povezuju mišljenje sa područjem za koje smo mi nadležni kao odbor. Hvala Sven, više nitko se nije javio za riječ, sada ponovno dajem riječ izvjestiteljici za zaključne napomene. Hvala lijepa. Evo, pokušat ću e, vrlo kratko govoriti baš kao i malo prije. Što se tiče burkatovih primjedbi o vrstama nejednakosti o kojima govorimo, na početku sam to objasnila. Znamo dobro da kada pišemo mišljenje da smo jako ograničeni E, brojem stranica. I e, dakle ne možemo previše ući u detalje. I ja sam zato se pokušala usmjeriti o nejednakosti vezani za zapošljavanje. I isto tako e, pitanje je vezano sa javnu upravu. Imalo bi smisla dakle o tome raditi puno više u dubinu. E, nadalo, govorili ste o izvješću Javiera Lopeza iz e, odbora za zapošljavanje. E, tu se uopće ne govori o pitanjima rodinog dopusta, nakadama za nezaposlenost. Sve o čemu ste govorili zapravo se odnose na izvješće E, odnosno e, samog odbora koji je nadležan za ovo izvješće, a ne toliko za moje mišljenje. E, rezerve koje ste izrazili odnose se ne na moje mišljenje, već jednostavno na mišljenje, odnosno na ono što kaže izvjestitelj u izvješću odbora EMPO. Nisam dakle imala mjesta da se usmjerim na sve, pa sam govorila o ulaganjima. Jasno je da porezne prijevare i utaja poreza kao i pitanja distribucije samih prihoda, da je to nešto što su bitna pitanja, ali nisam se time mogla baviti. Inače se sasvim slažem sa onim što ste vi ovdje rekli. Hvala vam. Prije nego što predam ponovno riječ predsjedatelju, voljela bih svima reći da je ovo moj zadnji dan. Od 2009. E, je zapravo moja kolegica obradila, napravila 53 loga i pružila podršku tehničkim dosijema. Želim zahvaliti Rijanon i e, nadam se da ćete mi se pridružiti u zahvali. Kao što je rekao gospodin Ferber, sada odlazim. Hvala. So we are uh, Nastavljamo sada sa sastankom. Gospodin Lambert se htio javiti za riječ. Oprostite, zaboravio sam glasačku karticu. Oprostite na... doći će, ali ne odmah. se kad bih nešto zaboravio. Moj učitelj u osnovnoj školi šalio sa mnom zbog toga, ali dobro je da će vam netko donijeti glasačku karticu. Gospodin Vjegas me zamolio da, budući da treba e, otputovati, da prvo govorimo o njegovom mišljenju, ako se slažete. Nadam se da nitko nema ništa protiv toga. Za Počet ćemo s gospodinom Vjegasom ako svi imate glasačke kartice. So we start uh, firstly with a test vote. Everyone beyond Mr. Lambers is in the possession of... E, da li, znači, svi imaju kartice, osim gospodina Lamberca, najprije ćemo testirati glasačke kartice. Yes. Oh, I don't see it. Ah, I have it here. Okay. Test vote still open. E, glasanje. Glasanje dakle i dalje otvoreno. Vjerojatno zeleni su jako zastupljeni. Prema tome, ovo smo jako dobro testirali. Sada onda počinjemo zapravo mišljenje o minimalnom dohodku kao načinu borbe protiv siromaštva. Izvjestitelj gospodin Vjegas kompromis ha, za protiv suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na amandman broj 74. Tko je za, protiv? Provjerit ćemo to. Dakle, broj 74. Otvaram glasanje. Has everyone voted? Yes, the vote is closed. Zatvaram glasanje i usvaja se. 75. E, tko je za? Omir je bio 23 naprema 21. Ja jednostavno čitam što ovdje piše, nemam pristupa ovom stroju. Molim da se sljedeći puta to pojavi na ekranu. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? E, istom usvojeno istom većinom. Amandman 76. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77. E, bivšeg ministra, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. To sam e, barem pročitao danas u franskim novinama. E, mislim da to nije prikladna primjedba i nije smiješno. E, tko je za, protiv, suzdržani... Amandman 78. Otvaram glasanje jer provjeravamo elektroničkim putem. Zatvaram glasanje. usvaja se. Kompromisni amandman i e, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 90. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 91. Tko je za, protiv, provjerit ćemo. Imamo sada novu većinu, otvoren glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoren glasanje. Odbija se i to jednim glasom. Amandman 92. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 93. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Provjerit ćemo ako želite. Amandman 93. otvoran glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoran glasanje. Odbija se. To je e, mala većina, ali lako se 94. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno istom većinom. 95. Tko je za, protiv, suzdržani. Ovo pak moramo provjeriti. Dakle, amandman 95. Otvoram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasanje usvojeno jasnom većinom. 97. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman od tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 107. tko je za, protiv, odbija se. Amandman 108. tko je za, protiv, suzdržani? Moram provjeriti. Otvara se glasanje. 108. amandman. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman katko Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 120. Za? Protiv suzdržani odbija se 121 tko je za protiv suzdržani odbija se 122 tko je za protiv suzdržani što rade socijalisti molim 122 otvaram glasanje E sad je sve jasno. Socijalisti nisu ranije glasali. Zatvaram glasanje usvaja se. 124. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 125. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni L tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni M tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 143. tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se, mislim, ali provjeravamo 143. otvoran glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoran glasanje. Bilo je to ipak dobro provjeriti. Odbija se. 145. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 146. Za? Protiv. Suzdržani E, mislim da se usvaja, međutim provjeravamo. 146. amandman, otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvojeno. 147. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 148. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 149. se ne razmatra. 150. za protiv suzdržani odbija se. 151. tko je za protiv suzdržani odbija se. 152. za protiv Mislim da se usvaja, međutim provjerit ćemo još jednom. Otvaram glasanje o 152. amandmanu. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 153. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 154. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 155. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni N. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman a. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman B. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman šesti. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni C. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 21. za protiv suzdržani odbija se. 22. za protiv suzdržani odbija se. 23. za protiv suzdržani to moramo provjeriti. Provjeramo 23. amandman. Otvaram glasanje. E, zatvoren glasanje. Odbija se. E, amandman 24. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni D. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni et tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 43. za, protiv, i tu moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 44. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 45. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 47. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 48. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 49. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 50. za, protiv, suzdržani, odbija se. 50. provjeravamo, otvoram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasanje. Usvaja se. 52. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 53. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 54. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 56. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 57. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 57. me traže da provjerim. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 58. Tko je za, protiv, suzdržani i usvaja se istom e, većinom. 59. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. Za, protiv, suzdržani, to ćemo morati provjeriti. Amandman 60 je otvoran glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoran glasanje. odbija se. Kompromisni amandman F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni G za, protiv, suzdržani, usvaja se. I to nas dovodi do konačnog glasanja. I e, to ćemo napraviti poimenično. Otvoram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatim glasanje. Usvaja se, čestitam izvjestitelju i nadam se da ćete na vrijeme stići na let. That's it. And then we come back to the vote. Sada se vraćamo na glasanje. To je nacrt mišljenja prema europskom okviru obveznica. Izvjestitelj je Bernd Luke. Počinjemo sa kompromisnim amandmanom A tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromisni B za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni C za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromisni D za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni E za protiv Oprostite, imamo toliko verzija glasačkih popisa. Dakle, 63 je povučen. To je bio vaš amandman, što znači da idemo na 74. amandman kao dodatak kompromisu D. Dakle, ponovno počinjemo, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada mogu prijeći na kompromisni amandman E. Kompromisni E, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromisni F, budimo oprezni. Predsjedatelj je rekao da prvo trebamo glasovati o, F, dakle prvu glasam F pis. Dakle, usvaja se, ne moramo glasovati o F. Idemo na kompromisni G. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do prvotnog teksta. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave, kompromisni A. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Odvojeno glasanje za amandman peti. Tko je za, D su to tražili. Vi niste za, tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Ovo je bilo ugodno. Dakle, dolazimo do konačnog glasovanja, poimenično, kao i obično. Otvaram glasanje. Izvješće gospodina Lukea. Dakle, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. I usvaja se 43 glasa za. Čestitam našem izvjestitelju na njegovom radu i nadamo se da će ispuniti sve obveze, dakle, nakon što se ovo usvoji na plenarnoj sjednici. Došli smo do kraja glasanja i sljedeća točka na dnevnom redu jest nadzor nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Danas ćemo govoriti o mjerama s druge druge razine i o uredbi o međubankovnim naknadama. Naš e, izvjestitelj Pablo je otišao i Dijana je izvjestiteljica. Imamo 31. nadzor, dakle nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Kao što znate, to mi pridajemo veliku važnost. Danas ćemo raspravljati o tri otvorena pitanja o e, regulatornim tehničkim standardima. Dakle, ako napuštate dvoranu, molim vas da to činite e, brže. Dakle, radi se o odvajanju sustava platnih kartica i izvršitelja obrade u skladu sa uredbom o međubankovnim naknadama. Regulatorno tijelo je prošle godine objavilo svoje izvješće. Komisija je predložila u svibnju 2017. šest amandmana na taj tekst, odnosno 5. E, siječnja, kako bi se dakle, došlo do razdiobe. EBA je objavila mišljenje 16. veljače i složila se da će unijeti tri izmjene, međutim s tri izmjene se nije složila prema kojoj sustav platnih kartica i izvršitelje obrade treba e, tretirati kao da su odvojeni, iako e, nema zahtjeva za pravnom separacijom. Danas ćemo se fokusirati na raspravu o tri točke e, gdje se razilaže mišljenja EBE i komisije. Dakle, imamo prvu točku, drugu točku koja se odnosi na osoblje i benefita koje se može primjenjivati na sve zaposlenike, a treća točka su uvjeti koji se primjenjuju na više položaja koje zauzima jedna osoba. Tajništvo Ekona je dakle poslalo dokument. E, pozdravljam Mariju Valencu iz Uprave za tržno natjecanje i Dirka Haubriha. On je voditelj odjela za zaštitu potrošača, financijske inovacije i plaćanja. Sada im dajem riječ kako bi nam održali kratko izlaganje. Obično eh, bi pet minuta trebalo biti dovoljno, a nakon toga ćemo imati eh, izvjestitelje, u Sijeni i pitanja. Dakle, za početak dajem riječ predstavniku komisije, ako je to u redu. Gospođa Valenca, vi imate riječ. Hvala, neću previše ulaziti u detalje jer ste vi već poslali dokument s briefingom. Dakle, što se tiče zahtjeva neovisnosti, imamo uredbu o međubankovnim naknadama gdje je navedena ta E, taj element, to je mjera za razdvajanje vertikalno integriranih e, entiteta. Moram izistirati na tome. Svrha ovog regulatornog tehničkog standarda jest obuhvatiti vertikalno integrirane aktere. Morate imati na umu da kada je riječ o načelu odvajanja kartičnih schema izvršitelja obrade, to nije nikakva novost. Zapravo je sada u Europskoj uniji većina entiteta, koliko mi znamo, 28 od 31, oni već primjenjuju e, tu razdiobu i mi predlažemo kvantifikaciju da vidimo što se danas događa u kontekstu europske industrije. Međutim, međunarodni akteri, Visa i Mastercard primjerice, ne primjenjuju e, to pravilo razdvajanja. Dakle, mi predlažemo zapravo eliminirati e, bilo kakvu distorziju tržišnog natjecanja e, i pogotovo u smislu međunarodnih aktera koji djeluju na europskom teritoriju. S tim na umu, ću sada ući u neke detalje koji se odnose na tri amandmana, odnosno tri izmjene E, oko kojih se ne slažemo sa, Europskom, sa EBA. Morate imati na umu da jako dobro surađujemo sa EBOM, dakle ovo su tek neki manji elementi oko kojih se ne slažemo, ali općenito gledajući zapravo se slažemo oko glavnih načela. Zajednički faktor za sve tri e, točke jest što omogućuju izuzeća to nije predveđeno uredbom na razini 1. Dakle, uredba o međubankovnim naknadama je tu jasna, kada je riječ o zahtjevima za neovisnost i ne predviđa nikakvo izuzeće. EBA je dobila podršku za prijedlog za izuzeće za druge financijske usluge i direktive primjerice MIFID, kasnije ću o tome govoriti. To izuzeće je dopušteno već na prvoj razini i nije stvoreno za drugu razinu. Dakle, tu smo očuvali vašu prerogativu su zakonodavca jer ste odlučili ograničiti to izuzeće. Što se tiče tri, dakle, tri stvari koje nas brinu, prva se tiče članka 10 stavka 3, predloženo izuzeće od neovisnosti osoblja u slučaju razvoja novih rješenja. EBA predlaže izuzeće, odnosno derogaciju, jer želi imati dakle, izuzeće od neovisnosti u svrhu inovacija. Koja je tu logika Dakle, osoblje se ne bi trebalo dijeliti u svrhu inovacije, a to može dovesti do konkurentske prednosti e, većih poduzeća. Kao što sam već prije rekla, naša logika da bi to dalo prednost vertikalno integriranim entitetima nad neovisnim e, akterima i veliki programi poput Visa i Mastercard da bi bili u prednosti jer su oni vertikalno integrirani. Jako smo osjetljivi kada je riječ o toj derogaciji jer zapravo dakle to se ne tolerira na prvoj razini. Kada je riječ o međunarodnom tržišnom natjecanju ne vjerujemo da drugi akteri na svijetu će dopustiti dakle da se stvore takve inovacije stavljanjem u povoljni položaj ovakvih elemenata jer svi akteri europski ili drugi moraju primjenjivati ista pravila. Kao što sam prije rekla, želimo dakle da se to odnosi na velike međunarodne aktere, Vizu i Mastercard. Drugo pitanje, članak 11.3 omogućuje osoblju da sudjeluje u planovima dakle, za pogodnosti. Imamo tu pitanje kompatibilnosti s razinom 1, jer ta razina propisuje potpunu neovisnost i ne dopušta nikakva izuzeća. Uvedemo li ovdje izuzeće, ono bi stvorilo poticaj osoblju koji radi za jedan dio poslovnog subjekta da drugom dijelu da povlašteni tretman. Dakle, za nas je to važno imati na umu. Također imamo iskustva s takvim funkcionalnim razdvajanjem u drugim sektorima, telekomunikacije, plina, električna energija. Dakle, takvo razdvajanje je lako provesti bez nekakvih velikih komplikacija za sam poslovni subjekt. Također, predloženo izuzeće je u suprotnosti sa, zabranom i člankom 11 stavkom 1 i 2 samih regulatornih tehničkih standarda. Imamo tu jednu odredbu prema kojoj ne mogu postojati direktne ili indirektne veze sa e, naknadom drugog dijela entiteta Dakle, to bi stvorilo jednu kontradikciju u samom tekstu. I konačno u članku 61 imamo neovisnost upravljačkih tijela i predloženi broj e, položaja direktora koji se mogu dijeliti. Tu vjerujemo da bi numeričko ograničenje koje je nasumično ne bi bilo dobro, već trebamo imati objektivne kriterije i na kraju nešto o funkcionalnom i pravnom odvajanju. Svi prijedlozi koje mi iznosimo, koji se odnose na odredbe, uključuju samo funkcionalno razdvajanje iz razine 1, a ne pravno razdvajanje. Pravno razdvajanje implicira stvaranje odvojenih pravnih subjekata, mi to nikada nismo propisali, već imamo odvojene poslovne jedinice financijsko odvajanje, odvajanje strategija, međutim nikada nismo imali na umu pravno odvajanje, pravnu separaciju, dakle to treba eh, odmah jasno imati na umu. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Haubrihu iz EBE. E. Hvala. Hvala vam što ste nam dali priliku da objasnimo našu eh, logiku i Prvo želim ponoviti što je rekla kolegica iz komisije. Dakle, imamo tri sporna pitanja gdje se razilazimo u mišljenjima s komisijom, međutim suradnja je i dalje bila izvrsna u proteklih 12 do 18 mjeseci, tijekom kojih smo razvijali ovaj regulatorni tehnički standard. Dakle, što se tiče ova tri amandmana koje predlaže komisija, a s kojima se mi ne slažemo, dakle, za početak prijedlog komisije je bio da se sustav platnih kartica i izveštelji obrate nikada ne spoje, odnosno da se osoblje ne dijeli u svrhu inovacije, jer to daje nedopuštenu konkurentsku prednost, pogotovo za velike izvršitelje obrade i velike sustave platnih kartica, jer imaju veći pristup in-house resursima za inovacije. Problem je pogoršan kada je riječ o međunarodnim e, sustavima platnih kartica i međunarodnim izvršiteljima obrade koji imaju pristup resursima izvan Europske unije gdje se ne primjenjuje uredba o međubankovnim naknadama, EBA smatra da taj e, stavak koji je izbrisala komisija treba ponovno uvrstiti. Međutim, slažemo se s komisijom u zbog, u pogledu njezine dvojbe trebali bismo pojasniti vezu sa zahtjevima koja se, koje se primjenjuju na entitete, uključujući i zahtjev da se ne objavljuju povjerljive informacije. Što se tiče izmjene i aranžmana općim e, benefitima. EBA je to uključila u članku 11 stavku 3 RTS-a. E Komisija smatra da to nije kompatibilno sa E, njezinim ciljevima, jer je to povezano sa učinkovitošću entiteta i e, kolegica iz komisije to objasnila. Mi smatramo Ispričavam se, okrenuo sam pogrešnu stranicu. Dakle, vraćam se na sljedeći, krećem na sljedeći amandman. To je prijedlog komisije da e, preinači objektivne kriterije. Ne slažemo se sa komisijnim stajalištem, jer RTS već uključuje jasne zahtjeve i zato smo dakle ponovno uvrstili taj stavak koji komisija želi izbrisati. Komisija je također upravo izrazila stajalište o RTS-u koji bi mogao stvoriti izuzeće na razini 1. Mi se s tim ne slažemo i želimo se pobrinuti da djelujemo u skladu sa zakonodavstvom. Izuzeće o neovisnosti bi se dogodilo samo kada bi neovisnost bila definirana u tekstu razine 1, a u ovom slučaju to nije tako. Dakle, EBE i e, RTS to trebaju definirati, definirati što je neovisnost, mi smo to učinili i mislimo da to se ne može kvalificirati kao izuzeće. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ e, izvjestitelju. Prelazim na materinski jezik. Danas se želimo baviti s trima temama i Kratko ću se osvrnuti na sve tri teme. Što se tiče e, izuzeća vezano uz e, osoblje za inovacije, tu EBA predlaže da se strogo odvoje osoblje, e, ali da se istodobno uzima, uvede izuzeće za inovacije u oba subjekta. Ja mislim da bi to dovelo do istraživanja i doista i do inovacija kada se radi o kartičnom plaćanju. E, što je veće poduzeće, što više osoblja postoje za istraživanje i razvoj nekom poduzeću, to će onda veći biti rezultati za istraživanje. Trenutno tržište komisija je ukazala na to e, je dominirano od dva najveća poduzeća koja jako dobro mogu živjeti sa ovakvom podjelom između subjekata i koja su naravno sposobna provesti istraživanja izvan Europske unije. Ali ako hoćemo imati više inovacija što se tiče sustava kratičnog plaćanja, onda moramo imati i mjere koje potiču istraživanje te izuzeće od strogog odjeljivanja. Iz toga upućeno pitanje E, glavne upravi KOMP, zar ovakva stoga podjela tih dviju strana neće dovesti baš do toga da će se istraživanja o kartičnom plaćanju i dalje nastaviti odvijati izvan Europske unije. Što tiče mogućnosti e, osoblja da e, dobije posebne beneficije, da sudjeluje u dobiti poduzeća, tu je EBA rekla da se može uvesti izuzeće za osobe da ona može dobiti e, pristup tim beneficijama, ako ne postoji sukob interesa, komisija onda to odbila. Ja mislim da bismo trebali imati na umu da i kod odvojenih poslovanja se i dalje radi o jedno te istom poduzeću. Dakle, na prvoj razini nije se radilo o tome da ćemo e, ta poduzeća podijeliti u dva poduzeća, već se samo radi o organizacijskoj podjeli. Posebice za mala i srednja poduzeća ne bi bilo e, razmjerno kada bi svaki odjel u poduzeću imao vlastiti su sustav naknade i e, onda bi morali dvostruko s time upravljati. Ne bi li mogli e, skinuti ovdje to administrativno opterećenje i ipak uvesti i tu mogućnost. E, I zadnja točka, to se tiče onoga kada jedna te ista osoba ima više dužnosti. EBA tu predlaže da imamo gornji prag što se tiče maksimalne dopuštene razine mandata e, kojeg smije sadržavati jedna te ista osoba. No ja sumnjam je li to samo po sebi dovoljno kako bismo imali dobru raspodjelu u tom sustavu donošenja odluka. U e, uvodnoj izjavi 33 jasno kažemo da e, ti subjekti koji proizvode e, transakcija i ovi drugi subjekti da moraju biti nezavisni. Ali ako samo brojčano ograničimo broj mandata pojedinih nadležnih osoba, onda mislim da nećemo ispuniti ovdje svrhu. Stoga me zanima što EBA misli o tome i smatrali da je e, njihov prijedlog dovoljan. A komisija, s druge strane, e, predlaže razdoblje od dvije godine kada se radi o tome da viši menedžeri e, prelaze iz jednog subjekta u drugi, dakle sa jedne strane na drugu stranu. Znam da dvije godine vjede za povjerenike Europske komisije, ali to razumije jako dugačko. I stoga me zanima je li to primjereno kad tu imamo toliko malo tržište. I neće li to zapravo biti e, jednako kao da opće zabranimo prelazak iz jedne tvrtke u drugu, a to je onda prepreka u karijeri. I stoga postavljam pitanje komisiji, je li taj e, prijedlog doista proporcionalan? To bi bile moje primjedbe. A onda se vraćam ponovno na engleski jezik jer sam tu predsjedatelj i daću riječ izvjestiti u sjeni u ime kluba zastupnika SND-a, to je Ole Ludvigson. Ole, imaš riječ. Hvala lijepo. U e, srpnju je EBA objavila tehničke norme za kartično plaćanje i za tvrtke koje se bave naplaćivanjem. A to regulira uredba u e, članku 75. Korištenje takvog kartičnog plaćanja treba biti sasvim odvojeno od e, onoga koje rade oni koji obrađuju kartice kao i koje se bave e, samim računovodstvenim aspektima. U samoj uredbi to je odvojeno ne bi li se promicala inovacija. Međutim, u samoj uredbi to ne stoji niti u članku 71. niti u uvodnim odredbama. Tamo stoji da te dvije službe moraju biti neovisne. A čini se da će to izaći iz pravno danog mandata i jednostavno novi će akteri doći na tržište, a to neće pridonijeti da dođe do novog tržišnog natjecanja, već će to pomoći integriranim tvrtkama. To su velike kompanije koje već i onako dominiraju na tržištu. Dakle, nećemo dobiti nove aktere na tom tržištu. Predlaže se također i e, moguće izuzeće za osoblje koje imaju neke odvojene funkcije. Međutim, uredba je tu vrlo jasna. U uvodnoj odredbi broj 43 stoji da ne mogu postojati zajednički programi, već da organizacije moraju biti odvojene, što se potvrđuje u članku 71. Kao što je rekla komisija, to e, izuzeće nije u skladu sa zahtjevom e, za organizaciju koja treba biti neovisna, koja stoji u članku 16. stavku 1. Treba dakle dati neke prikladne pokazatelje u e, stavku u članku 11. stavcima prvom i drugom kada se govori o zahtjevu da te organizacije moraju biti neovisne a pravila za upravni odbor daju vrlo jasne smjernice o pravilima koje se moraju primjenjivati. U uvodnoj odredbi broj 43 uredbe e, kažu da kartično plaćanje i e, same e, dakle same tvrtke koje se bave obradom E, podataka vezanih za kartično plaćanje ne smiju biti i jedno te ista tijelo. Preklapanje uloga je nešto što ne može zaista zajamčiti da se radi o neovisnim e, tijelima. Hvala lijepa. Sada E, ću dati riječ drugim kolegama. Ne vidim ovdje niti Ashleya Foxa iz ECR-a, niti nekog drugog člana liberala, e, niti ECR-a, niti liberetala, niti ikog iz Guja, e, niti nikoga sa zelenih, a naravno nema niti Marka Valija, niti nekog koga bi zamjenjivao iz FDD-a. E, ne mogu niti pitati je li se netko slobodno javlja za riječ, jer osim nas ko e, i ole nismo, nitko nije tu. A s druge strane, svi su tražili da se održi ova točka dnevnog reda o nadzoru. E, drago mi je da su ovdje predstavnici komisije i EBE e. i morat ću o ovome govoriti na sastanku E, predsjedništva odbora. Ali u svakom slučaju hvala i Oleu što je tu i bilo kako bilo, imate puno pitanja na koje možete odgovoriti, pa ću najprije dati recimo predstavnici komisije onda. Odgovorit ću na vaše pitanje jedno po jedno. Dakle, kada se radi o kartičnom plaćanju na međunarodnoj razini, ono je vertikalno integrirano. Ako pogledamo što stoji u uradbi, onda pokušamo stvoriti iste uvjete za europske e, tvrtke i za velike tvrtke van Europske unije. Što se tiče inicijative o tome da same e, dionici na tržištu trebaju uređivati tržište. Većina e, europskih e, tvrtke koja se bavi kartičnim plaćanjem već je podijelila e, službe kako to zahtjeva uredba. Dakle, to je već sređeno u europskoj industriji. Što se tiče tog zahtjeva za odvajanjem i za što se tiče međunarodnih dionika, to se primjenjuje i na međunarodno kartično plaćanje, na međunarodni sustav kartičnog plaćanja, e, zato što e, pružatelju usluga za plaćanje kako onoga koji plaća, tako onoga koji naplaćuje se nalaze u Europskoj uniji. Prema tome ne vrijedi e, hipoteza da će se oni oceliti s europskog teritorija jer to e, je e, nešto što vrijedi bilo da se radi o vizi, Mastercardu ili pak europskim e, poduzećima. Danas se ne može raspravljati o drugačoj vrsti mandata, međutim, s obzirom na postupak u kojem se sada nalazimo, čini nam se da je ovo odvajanje e, nešto što postoji u drugim sektorima, e, plinu, telekomunikacijama i tako dalje, gdje se radi o vertikalnoj integraciji. A što se struktura tiče, ti sektori zapravo nisu bitno različiti. Prema tome vjerujemo da se takve pravila mogu primijeniti i u E, sustavu kartičnog plaćanja. E, to je relativno novi e, poslovni sektor. Dakle, nije bilo teško provesti taj plan odvajanja različitih službi u kartičnom poslovanju. Što se tiče regularnih tehničkih standarda, dopuštamo e, zato, e, tako postupak zato što postoji istovremeno zabrana e, da se bude na plaći jednog drugog druge službe iz istog poduzeća. E, danas e, ja imam mandat da govorim samo o ovim stvarima, ali ipak e, ovaj argument da je dvogodišnje razdoblje prelaska iz jedne službe u drugu predug je nešto što se može uzeti u razmatranje i razmotri svoju mogućnost da se to svede na godinu dana. Ipak morat ćemo o tome razgovarati s našim političkim vodstvom. Zabrinutost je također izražena po pitanju neovisnosti e, tih e, sustava. E, o tome se ne treba govoriti u samoj uredbi. To nije predmet regulatornih tehničkih standarda, ali u smjernicama horizontalnog tipa upravo se predviđaju E takvi slučajevi u svrhu inovacije. Dakle, kada se ne radi o vertikalnoj integraciji, pravila već postoje na planu tržišnog natjecanja gdje su pitanja i teme inovacije već e, sasvim izvjesno pokrivene. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Hobrihu da i on odgovori na naša pitanja. Hvala lijepa. Odgovorit ću možda na sugestiju koju je sada načinila komisija, a to je da se razdoblje sa dvije svede na jednu godinu. Mi bismo to pozdravili. Vi e, e, ste ranije govorili o e, to nekim zabranama iz drugih direktiva i drugim područjima. Mi smo se time pozabavili i kada se radi o reviziji, onda je razdoblje od godinu dana više manje standardno razdoblje, osim ako se radi o nekim jako izuzetnim slučajevima. I mislimo da bi u ovom slučaju razdoblje od jedne godine bilo prikladno. Obojica ste inače dali određene komentare, a e, postavili ste pitanje što zapravo u ovom kontekstu znači neovisnost. Sama uredba nema definiciju neovisnosti. Pročitali smo pažljivo uvodne odredbe, e, vidjeli smo tu neke ideje ili naznake, ali nema nigdje jasne definicije. Naš je mandat, dakle, da definiramo neovisnost, što bi značilo da u nekim situacijama e, ta definicija, odnosno zahtjev može biti e, stroži nego li u nekim drugim situacijama. Dakle, kako sada e, ovdje piše nema jasne definicije neovisnosti. Također bismo trebali definiciju što su to jasni i objektivni kriteriji. Komisija je pak predložila da tu formulaciju e, izbriše, ali da možda da neke e, druge sugestije o tome kako definirati jasno, e, e, taj pojam jasno će. Nadalje, e, što se tiče smjernica komisije u okviru propisa vezanih za tržišno natjecanje, ne znam kako to ulazi u tehničke standarde. Naime, one zapravo bi trebali biti dio zakona Europske unije, ali u ovoj situaciji ne bi se radilo, ne znam kako se to uklapa u pravo Europske unije i e, ne bi zapravo bilo e, dio e, obveznog europskog prava. Gledam ole nismo baš zadovoljni, ali situacija je takva kakva i jeste. Čekamo dakle da se to službeno objavi E, mislim da će to biti u srpnju. Imate možda nove informacije o tome, gospođo Valenca? Ne, koliko mi znamo, do usvajanja će doći u rujnu. A dobro, znači imat ćemo jako dobru ljetnu stanku. Da, da, kako ne. A nadam se i vi, iako ćete morati te e, e, standarde dovršiti. Hvala lijepa. Ipak imajte na umu da e, kolega i ja e, ovdje zastupamo dva najveća kluba zastupnika u Europskom parlamentu, tako da iza nas stoji većina koja može i e, odbiti vaš prijedlog. Hvala puno. Prelazim sad na 17. točku dnevnog reda razno. E, nemam ništa pribilježenom po tom temom, nitko se ne javlja za riječ. Sljedeći sastanak bit će 11. strpnja ujutro i poslije podne 9 do 12.30 i 15 do 18.30. Ovim je naš sastanak završen.